Želim jako lijepo jutro našem proširenom odboru sa članovima iz odbora FAM i odbora DEVE koji su danas jutro s nama. Imamo dosta podugačko glasanje pred nama. Još jednom ponavljam. Jako lijepo jutro također gospodinu Tobeu s kojim imam sada čast supredsjedati ovim sastankom. Već smo u novom sazivu imali e, jako plodonosnu i jako konstruktivnu suradnju između naših dvaju odbora. Dame i gospodo, molim vas sjednite. So sorry to push now a little bit, but we... Ispričavam se što vas e, moram sada znači da se sjednete, ali imamo jako malo vremena i znam da svi zastupnici imaju isto tako i druge obveze iz toga. dobro dobrodošlica na novom sastanku odbora FAMI i odbora DEVE. Dobro jutro svima i sretna nova godina svima onima koje još nisam imao priliku vidjeti i dopustim isto tako i da istaknem da mislim da možemo reći da smo imali izvesnu suradnju između naših dvaju odbora Mislim da je to doista dobro polazište i za ovaj sastanak. Moram reći da sada konačno prelazimo na glasanje i u tom smislu želim zaglasiti, želim zahvaliti i e, e, dragoj zastupnici Regner. Imamo tu jako dobru suradnju, na sve ćemo imati isto tako i jako snažnu poruku nakon današnjeg glasanja. Hvala vam lijepa. I onda u te možemo prijeći na dnevni red. Ja ću se sada prebaciti na materni jezik, na njemački. Tako da molim vas stavite slušalice ako vam je to potrebno. Dakle, ako nema nikakvih e, prijedloga za izmjenu dnevnog reda... Ispričavam se. <laughs>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 Upravo su mi rekli da moram, da ne moram sada pročitati priopćenja predsjedateljice iz našeg odbora, jer imamo tu i članove odbora DEVE i stoga ćemo priopćenja predsjedateljice uputiti članovima odbora FAM nakon što zaključimo glasanje. Onda možemo stoga sada odmah prijeći na glasanje. Abstimmung. Ähm, Zajedno s Odborom za razvoj imamo glasanje o 25. obljetnici Međunarodne konferencije o samništvu i razvoju. To je sastanak na vrhu u Nairobiju, te ćemo krenuti sa nacrtom usmenog pitanja upućenom vijeću. I stoga prelazimo sada na glasanje. Wir werden Naravno ćemo na elektronički način e, imati završno glasanje a inače ćemo tako postupiti ako nije jasno kakav je rezultat e, glasanja, inače odiznem ruke i onda sada prelazimo na stavak prvi. Stavak prvi. Dakle, to je e, znači, zahtjev EPP-a, prvi dio, čitav e, stavak. Znači, bez riječi, znači, spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo dalje, drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Idemo sada na e, znači broj 3. Također je ovdje zahtjev za EPP-a e za prvi dio, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na stavak 5. E, znači, opet imamo odvojeno glasovanje koje zatražili su pučani. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na broj šest. za protiv suzdržani usvojena idemo sada na konačno glasovanje o usmenom pitanju znači elektronskim putem otvaram glasovanje zatvaram još jedna osoba dobro evo sada su svi glasovali usvojena sa velikom većinom. Idemo sada dalje. Idemo na usmeno pitanje za komisiju. Ponovno paragraf 1, znači također i glasovanje po dijelovima zbog EPP-a. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Točka četiri. Opet odvojeni dijelovi. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Također i u ovom slučaju, znači glasovanje elektroničkim putem za uh, usmeno pitanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram i usvojeno velikom većinom. A sada prelazimo na <clears throat> dakle prijedlog e, nacrt rezolucije. Imamo točka 1, amandman 88 za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 89 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9, znači e, po pitanju točke 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 e, po pitanju stavka 3 za. Protiv. Znači kompromis 10 za. Protiv. Protiv. Suzdržani usvojeno. Idemo sada na znači na 101, amandman 101 za. Protiv. Suzdržani? Usvojeno. A sada prilazimo na amandman 102, 100, 127, drugi, drugi dio za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Amandman 105 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 106 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 108 za, protiv, suzdržani, usvojena. Sada prelazimo na e, stavak četiri. Znači, odvojeno glasovanje koje traži pučani za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Idemo dalje. Amandman 109 za. Protiv. Suzdržani. U ovom slučaju moramo provjeriti elektroničkim putem. Glasovanje je otvoreno. Amandman 109. Pričekat ćemo još malo. Dobro. Možda ne žele glasovati svi. Evo sada jesu. Znači zatvaram. Usvojeno. Idemo na amandman 110 za protiv, suzdržani, usvojeno. 111 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 115 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada amandman 112, 113 i 114 eh, isti su za protiv, suzdržani, usvojeno. 119 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 117 e, e, za, protiv, suzdržani. I u ovom slučaju ćemo provjeriti elektroničkim putem. Otvaram. Dobro, još jedan glas nedostaje. U redu, zatvaram glasovanje. Usvojeno. 29 sa 16. Amandman 118 za. Protiv. Čini mi se da je to većina, ali želim provjeriti. Znači 118 glasovanje otvoreno. zatvorena Evo, 21 za, 25 protiv, odbijeno. Idemo na kompromis 11. Za. Protiv. Suzržani. Usvojeno. Amandman 126 za. Protiv. Suzržani. Usvojeno. 128 za protiv, suzdržani, usvojeno. 120, 130 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 131 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 134 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 132 za. Ne, ne, to se ne razmatra, idemo dalje. I također i 133 se ne razmatra. Samo trenutak. Dakle, znači to je bilo odbijeno, onda moramo 132, moramo glasa za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 133 za. Protiv. Suzdržani? Usvojena. 135, 138 identični amandmani za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 136 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 137 za. Protiv? Suzdržani? Da, treba ćemo provjeriti glasovanje o otvoreno 137. Dvadeset tri za, 20 protiv, usvojeno. Idemo sada na e, stavak 9. Ne, ispričavamo se. Znači 140 za, protiv, suzdržani, odbojeno. 139 za, protiv, Dakle, ne čini mi se baš da svi glasuju, zato moramo provjeriti elektroničkim putem 139 glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Da, 34 za, 9 protiv, usvojeno, vrlo je jasno, ali nije mi se tako činilo. 141 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 143 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojena. Idemo na amandman 142 za, protiv, suzdržani, usvojena. Kompromis 13 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Sada prilazimo na amandman 192 za. Protiv. Suzdržani. Da, amandman 192. Stranica 9 za. 192. Protiv. Suzdržani usvojena. 157 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. 159 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. 161 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. 168 za protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo 162 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 163 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 164 za, protiv, suzdržani, Usvojeno. 169 i 170 identični amandmani za, protiv, suzdržani, odbijeno. 171 za, protiv, suzdržani, odbijeno. E, kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo sada na Kompromis 15. Dakle, znači to je stranica 13. Kompromis 15 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Sada prelazimo na stavak 18. Odvojeno glasovanje zatražili su pučani. Ko je za? Znači 18. stavak protiv, suzdržani, usvojeno. 185 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 187 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 186 za, protiv, Ispričavam se. Znači, 186 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. 172, 89 i 190 svi zajedno za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Prelazimo sada na 191 za protiv, suzdržani, Usvojena. 193 i 194 identični amandmani za, protiv, suzdržani, Odbijena. 195 za, protiv, suzdržani, Usvojena. 196 za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Idemo da imamo baš dugačka glasačku listu. Hvala vam što, <laughs> što ćete izdržati. 197 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 198 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 199 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 200 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 201. Ne, ispričavam se. Idemo na 202. Ne, niti to. Dakle, nisu sigurni konzultacije slijedi da vidimo. 202. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Kompromis 16. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Kompromis 17. Za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 167 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo sada na uvodne izjave. Znači sa uvodna izjava A, amandman 16 za, protiv, Suzdržani? Usvojena. 17 za. Protiv? Suzdržani? Usvojena. Amandman 18 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 19 za. Protiv? Suzdržani? usvojeno. Amandman 20 za. Idemo, znači, odvojeni e, pogled Prvi dio. Dakle, 20, prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Drugi dio, 20 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. 25 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 26 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 21 i 22 identični za, protiv, suzdržani, usvojeno. Pa i prelazimo na 27 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 28 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Onda amandman 30 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 31 za, protiv, suzdržani, usvojena. 32 za, protiv, suzdržani, usvojena. 33 za, protiv, suzdržani, usvojena. 34 za, protiv, suzdržani, usvojena. 35 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 36 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 37 sedam za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada idemo na amandman 38. Za? Protiv? Suzdržani? Ovdje ćemo provjeriti elektroničkim putem. Amandman 38. Uvodna izjava FA. Izvolite. Dobro, još jedan glas. Svi su glasovali. Znači 15 za, 32 protiv, odbijeno. Idemo na kompromis 3 o uvodnoj izjavi G. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, pro, usvojeno. Idemo na amandman 45. Na sljedećoj stranici za, protiv, suzdržani, usvojena. 47 za, protiv, suzdržani, usvojena. 48 za, protiv, suzdržani, usvojena. Dobro, idemo sada na 49, preskačemo, idemo na kompromis 5 za. Protiv, suzdržani, usvojeno. Onda na amandman 54 za, znači to je uvodna izjava 1a i a, pardon, i a 54 za, protiv, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada idemo na amandman 65. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 67 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 68 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 71 za, protiv, Suzdržani? Odbijeno. 72 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 73 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 75 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 74 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 76 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Uvodna izjava P. Imamo znači zahtjev poučena. Ne, ispričavamo se. To se ne razmatra. Idemo na, e, na e, uvodnu izjavu R. 77 za. 77 za. Protiv. Suzdržani? Odbijeno. 78 za. Izvolite, Tarabela. E, Mene zanima sljedeće. Zašto uvodna izjava B se ne razmatra, budući da smo odbili amandman 76 jer tu stoji da se to ne razmatra ako se amandman 76. usvoji, a mi smo ga odbili, stoga mislim da bismo trebali glasati objem dijelovima ovog teksta. Da, ja se slažem s vama, po mom isto. Dobro, idemo sada znači na uvodnu izjavu P. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za protiv, suzdržani, usvojeno. Zahvaljujem vam. Ugasio se mikrofon Evo ga. 78 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 79, e, uvodna izjava S, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Uvodna izjava T, amandman 80 za, protiv, suzdržani, usvojena. Uvodna izjava U, 81 za, protiv, suzdržani, odbijena. 82 za, protiv, suzdržani, odbijena. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, Odbijeno. Ne usvojeno, naravno. Ispričava se predsjedateljica. Idemo sada na 85 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 86 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo sada na E, broj 1, amandman 1 za, protiv, znači 1 i 2 isti su za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2 za, 3 e, za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti, znači amandman 3 provjeravamo. So, fehlt noch. Još jedna osoba. Dobro. Glasovanje zatvoreno. 25 za, 21 protiv, usvojeno. Idemo na kompromis 1. Znači, po pitanju citata, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada prelazimo na amandmane 7, 12 i 13 koji su identični za, Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 8. Za? Protiv? Da, malo je sad sve izmiješano. Dakle, ruke su se izmiješale. Dakle, tko je za 8? Protiv 8? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 10. Za? protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 14, ne, ispričavam se, kaže predsjedateljice znači usvojili smo kompromis 2, znači nakon evo dugačkog glasovanja o amandmanima, prilazimo na konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kao što vidite 39 za, 5 protiv, 3 suzdržana. E, čestitam. Također i svim onima koji su sudjelovali i na aktivan način u izradi ove rezolucije. Zahvaljujem na glasovanju i sudjelovanju. I zahvaljujem naravno i kolegama iz odbora DEVE koji su danas sudjelovali na ovom zajedničkom sastanku. Samo da kažem svim e, članovima odbora DEVE. So it was nije se čulo, e, sad smo shvatili. Dakle, još jednom zahvaljujem e, i mislim da su svi razumjeli iz odbora DEVE kamo trebaju ići. Znači, svi su pozvani da se sada upute prema prostorijama svojih sastanaka. Eto, mi ćemo imati kratku stanku i onda ćemo nastaviti. Još jednom zahvaljujemo i gospodinu Tomeu. So, uh, Dame i gospodo, vidim da su svi već na svojim mjestima i čekaju da nastavimo s glasovanjem jer smo usred glasovanja, tako da ću sada zamoliti sve ostale da zauzmu svoja mjesta kako e, bismo mogli nastaviti. Dakle, nemojte nastaviti razgovarati. Izvolite. Govorit ću sada na njemačkom. Evo, sada prelazimo na znači glasovanje o e, različnici za 2018. za Europski institut za ravnopravnost spolova. EIGE. Počet ćemo sa kompromisom 1 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 2 za protiv Suzdržani? Upsvojeno. Idemo na amandman 9 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 10. Za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 11 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 12 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 13 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 14 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 3 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 17. Vilja Biljeg čute za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 18 za. Protiv? Suzdržani? Usvojena. Amandman 19. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojena. 20. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram Evo, 15 za, 10 protiv, usvojena. Idemo na uvodne izjave. Uvodna izjava B, amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijena. Uvodna izjava B, 2 za, protiv, suzdržani, usvojena. Idemo sada na Konačno glasovanje o ovako izmijenjenom mišljenju elektroničkim putem glasovanje otvoreno. Zatvaram. 25 osoba glasuje za, 20 za, 5 protiv. Čestitamo. Idemo na sljedeću točku. Znači različnica za 2018. za opći proračun Europske unije, Europska komisija. Također i ovdje počinjemo sa kompromisom 1 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 8 za, protiv,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 Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvojena. 16 za, protiv, suzdržani, usvojena. 17 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 18 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Prelazimo na kompromis 3. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 22 za. Protiv suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodne izjave, uvodna izjava B, kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Također i ovdje imamo sada konačno glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Dobro, evo, zatvaram. 19 za, 5 protiv, 1 suzdržan. Čestitam. Također smo i ovo poglavlje sada konačno zatvorili. Prelazimo na Europski semestar, koordinacije gospodarske politike, zapošljavanje i socijalni aspekti u godišnjem pregledu rasta 2020. Ko počinjemo sa glasovanjem. Kompromis 4 za, protiv, evo, vjerujem protiv, suzdržani, Usvojena. Idemo na amandman 19 za. Protiv. Suzdržani. usvojena. Amandman 17 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Amandman 18 za. Protiv. Suzdržani. nije mi baš jasan rezultat. E, mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo amandman 18 elektroničkim putem. Glasovanje otvoreno. Hm? Još nekoliko glasova nedostaje. Zatvaram. 14 za, 10 protiv. Usvojeno. 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 29 za. Protiv. Provjerit ćemo. Amandman 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram. 14 za, 10 protiv, usvojena. Vrlo jasno, ali evo, malo se rasipaju glasovi. Idemo na kompromis 8 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Amandman 33. Imamo dva dijela, znači prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Drugi dio 33 za protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 41 za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo 41. Otvaram glasovanje. Glas zatvaram. 15 za, 9 protiv, usvojeno. 42 za, protiv, suzdržani, Ista većina usvojeno. Kompromis 10 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 45 za. Protiv. Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Amandman 45. Dobro, još nekoliko glasova. Otvoram. Uvijek sve manje manje osoba glasa. Glasovanje je zatvoreno. A, odbijeno. 10 za, 12 protiv. 46 za. Protiv. Ista većina. Odbijeno. Amandman 47 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 48 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 11 za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 53 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 50, ne, kompromis 12 za. Ne, ispričava se predsjedateljica. Amandman 52 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo amandman 52. Otvaram glasovanje. Zatvaram. 13 za, 9 protiv, usvojeno. 12 za, kompromis. Protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 60 za, protiv, Suzdržani? Nije baš jasna situacija. Otvaramo glasovanje. Amandman 60. Da. Sad ima više glasača ponovno. Opet 19 za. 19 e, za, protiv 5, e, vrlo jasna većina, usvojena. 61 za, protiv, suzdržani, Usvojena. 62 za, protiv, suzdržani, Usvojena. 63 za, protiv, suzdržani, Usvojena. 64 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 64 otvoreno glasovanje. Dobro, još je otvoreno. Zatvaram. 12 protiv, 10 za, odbijeno. Amandman 65 za. Protiv. Suzdržani, usvojeno. 66 za. Protiv. Suzdržani, usvojeno. Uvodne izjave, kompromis 1 za. Protiv suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 13 Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio, znači još uvijek je amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dakle, nemamo konačno glasovanja ovdje. Sada s ovom amandmanom zaključujemo. Čestitam Lini Galveć. I sada prelazimo možemo reći da evo zahvaljujemo svima na strpljivosti tijekom ovih dugih glasovanja, ali moramo nastaviti s još jednim glasovanjem. Znači, osma točka, prioriteti Evropske unije za 64. sjednicu UN-ove komisije o statusu žena. Sada ćemo započeti sa glasačkom listom. Imamo stavak 2. Znači, e, prvi dio, znači prva crtica, znači to je izmjena koju je predložio klub zastupnika ide za, protiv, suzdržani, odbijeno idemo znači stavak 2 treća crtica znači ECR prvi dio za protiv suzdržani odbijeno EPP ECR ide drugi dio za protiv suzdržani odbijeno ide treći dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Stavak 3 ide. Znači, obrisati following the priorities, tako dalje. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Stavak 4. Znači, tehnički amandman. Za, ne, ispričavam se. Znači, ne, to od njemu se ne glasuje. O tehničkom amandmanu. Dobro. Evo, sada smo zaključili ove amandmane. Imamo konačno glasovanje o usmenom pitanju. Glasovanje je otvoreno. Dobro, glasovanje je sada zatvoreno. Imamo 18 za, 3 protiv. Dakle, Znači, usvojili smo ovo usmeno pitanje. Čestitam, zahvaljujem e, svima na ovom e, vrlo urednom glasovanju. Sada zaključujemo ovu točku dnevnog reda. So, dear members. Poštovano članstvo, molimo zauzmite svoja mjesta. Nastavit ćemo sad sa našim e, dnevnim redom. E, vrlo nam je drago i veliko nam je zadovoljstvo što danas imamo jednu gošću i to je Hrvatska ministrica za demografiju, obitelj i mlade, gospođa Vesna Bedeković. E, još jednom ću vas e, zamoliti, budući da ću govoriti sada njemački, da uzmete svoje slušalice ako su vam potrebne, jer ću sada govoriti njemački. Poštovane članice i članovi, nakon glasovanja nastavljamo sad sa našim dnevnim redom za danas. Srdačno u našem odboru pozdravljam gospođu Vesnu Bedeković, Hrvatsku ministricu za demografiju, obitelji i mlade. E, Hrvatsko predsjedništvo Eh, je nešto što željno iščekujemo i naravno i što se tiče programa za pitanje ravnopravnosti eh, spolova, eh, zato što imamo mnogo toga na dnevnom redu kako na europskoj tako i na globalnoj razini. Dakle, vrlo je dobar trenutak, ali prije nego što dodijelim riječ ministrici, reći ću još nekoliko organizacijskih stvara. Budući da smo sada imali glasovanje zajedno sa odborom DEVE, e, pred članovima odbora DEVE nis sam e, zapravo pročitala priopćenja e, predsjedništva e, koje ću pročitati na samom kraju našeg zasjedanja, dakle nakon razmjene stajališta sa ministricom Bedeković. Dakle, svakako prije nego što zaključimo ovu sjednicu danas ćete dobiti još i priopćenja predsjedništva. Što se tiče sada ove točke dnevnog reda, znači imamo hrvatsko predsjedanje sada i e, sada će ministrica prvo predstaviti program predsjedništva, onda ću dati riječ e, glasnogovornicima klubova zastupnika i naravno i drugim članovima i članicama koji će moći postaviti pitanja ministrici na koje će ona onda odgovoriti. I s time sada još jednom dobro došli, gospođo ministrici imate riječ. Hvala vam lijepa. Sada ću nastaviti na hrvatskom jeziku, ako mi dopustite. E, dakle, uvažena predsjednice Odbora za prava žena i jednakost spolova, gospođo Regner, poštovani koordinatori parlamentarnih e, klubova, uvažene zastupnice i zastupnici. Prije svega čini mi osobitu čast i osobito zadovoljstvo obratiti vam se danas kao predstavnica hrvatskog predsjedanja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 E, i ovom prigodom u vremenu koje mi je na, na raspolaganju predstavit ću vam ključne elemente i aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u području ravnopravnosti spolova. Program našeg predsjedanja temelji se na zajedničkim europskim vrijednostima i poštivanju uzajamnih interesa, a u središte svog programa stavili smo građane. Stavili smo njihova očekivanja, njihove potrebe, njihovu sigurnost i kvalitetu života. Posvetit ćemo se onim područjima u kojima Unija strateški i značajno stvara dodanu vrijednost, istodobno gradeći osjećaj uvažavanja, osjećaj jednakosti i osjećaj zajedničkih vrijednosti i tijekom prvih šest mjeseci ove godine predano ćemo raditi na izgradnji jače Europe. I stoga je slogan našeg šestomjesečnog predsjedanja upravo snažna Europa u svijetu punom izazova i četiri su nam glavna prioriteta našeg predsjedanja Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, Europa koja štiti i Europa koja je utjecajna. I u okviru e, prioriteta koji se odnosi na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena na tržištu rada, naš cilj je doprinijeti povećanju sudjelovanja žena na tržištu rada. Želimo pritom potaknuti jaču ekonomsku neovisnost žena koju smatramo ključnom za održivi gospodarski rast, a svakako ćemo naglasak staviti na aktivnosti koje kojima je cilj istražiti povezanost radne neaktivnosti žena i prepreka s kojima se žene suočavaju kod mogućeg ulaska ili pak kod vraćanja ili pak odustajanja od tržišta rada. Naravno, svakako ćemo analizirati sve navedene prepreke i predložiti neka moguća rješenja za povećanje stope aktivnosti žena i njihovo ravnopravnije uključivanje u tržište rada. Pritom e, posebno ćemo staviti naglasak na ispitivanje povezanosti problema starenja stanovništva i dugostrajne skrbi o ovisnim članovima obitelji u državama članicama sa stopom neaktivnosti žena na tržištu rada u Europskoj uniji i predložiti neka moguća rješenja. U okviru prioriteta koji je vezan za budućnost socijalne politike i demografske izazove također ćemo između ostaloga e, usmjeriti pozornost i na poticanje ostvarivanja ravnoteže između poslovnog i privatnog e, života. Naše ćemo prioritete zagovarati kroz niz različitih događanja. Tako ćemo već krajem ovoga mjeseca održati konferenciju o poticanju većeg sudjelovanja žena na tržištu rada sa temom sudjelovanje žena na tržištu rada kao društvena dobit, a na toj ćemo konferenciji raspravljati o utjecaju prepreka većem sudjelovanju žena na tržištu rada i mjerama kojima se može ublažiti negativni učinak i unaprijediti buduće pravce djelovanja u tom području. Izazovi na kojima će biti naglasak odnose se prije svega na usklađivanje vještina i zahtjeva na tržištu rada, atipična zanimanja i prekarni rad, usklađivanje poslovnog i privatnog života, zatim e, dugotrajnu skrb o ovisnim članovima obitelji i seksualno uznemiravanje u svijetu rada. Na toj će konferenciji sudjelovati predstavnici država članica, europskih institucija, predstavnici organizacija civilnog društva, socijalnih partnera i svakako predstavnici akademske zajednice. E, poštovane zastupnice i zastupnici, naravno planiramo izraditi i zaključke vijeća na temu utjecaja dugotrajne skrbi na usklađivanje poslovnog i privatnog života, a pritom nam je svakako cilj doprinijeti prevladavanju izazova ravnopravnom sudjelovanju žena na tržištu rada kroz usmjerenost na osiguravanje dostupnosti kvalitete i pristupačnosti usluga dugotrajne skrbi. Jednako tako e, želimo potaknuti daljnje unapređenje razvojnih politika s naglaskom na razvoj usluga u zajednici i njihovu regionalno ravnomjernu preraspodjelu, a jednako tako želimo poticati i daljnje osvještavanje o postojećim mjerama koje omogućuju usklađivanje poslovnog i e, privatnog e, života. E, prijedlog zaključaka pripremit će se na temelju istraživačke note Europskog instituta za ravnopravnost spolova i rasprave na provedenoj konferenciji o sudjelovanju žena na tržištu rada. I svakako u konačnici na sastancima vijeća raspravljati ćemo o ravnopravnosti spolova kao izuzetno E, važnoj e, temi. E, naravno ovo su bile osnovne informacije o aktivnostima hrvatskog predsjedanja u području zaštita, zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova. Međutim, naglašavamo kako ovdje naš trud i naš rad ne prestaju. Nove mogućnosti i novi izazovi svakako stoje E, ispred svih e, nas i svakako imam potrebu e, još jednom naglasiti važnost zajedničkog opredjeljenja za promicanje, zaštitu i osiguravanje ravnopravnosti spolova hrvatskog predsjedanja Europske unije i naravno svih dionika europske razine. Dakle, države članice, europske i druge međunarodne institucije i civilno društvo zajednički su partneri na ovoj važnoj e, zadaći. Svakako početak novog institucionalnog ciklusa u Europskoj uniji i politička volja nove Europske komisije dobro su polazište za daljnje unapređenje i svakako moramo težiti da perspektiva ravnopravnosti spolova bude ugrađena u sve ključne procese i u sve buduće politike Europske unije. Kako bi se što uspješnije suočavali sa predstojećim i postojećim izazovima politika ravnopravnosti e, spolova u Europskoj uniji svakako prije svega treba strateški pristup, prije svega treba kontinuitet, a onda održivost i napredak i E, smatramo da samo kroz planirano djelovanje prilagođeno novonastalim okolnostima i izazovima i rješavanjem uzroka nejednakosti možemo izgraditi ravnopravno društvo za sve građane Europske unije. Moramo biti svjesni svakako činjenice da u svijetu ubrzanih promjena moramo biti svjesni svih izazovima s kojima se suočavamo u modernom europskom društvu eh, i eh, s tom svijesti djelovati ćemo za vrijeme predsjedanja kao neutralan i pošten posrednik i pritom uložiti maksimalne napore u našem radu s ciljem boljitka svih građana i građanski Europske unije i ja sam uvjerena i uvjerene smo eh, svi članovi E, e, predsjedanja e, da ćemo pritom imati uspješnu zajedničku suradnju u svim predstojećim zadaćama. Zahvaljujem vam svakako na pozornosti. Ovo je bio kratki uvodni govor. Naravno, otvorena sam za sva vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Mhm. Srdačno zahvaljujemo na ovom pregledu koji ste nam dali vezano uz hrvatsko predsjedanje vijećem. Sada ću riječ dati našim zastupnicima i za početak za europske pučane e, gospođa Lukajecka. Izvolite. E, zahvaljujem. Zahvaljujem na svim informacijama koje ste nam ovdje pružili. Nadam se da će naša suradnja biti vrlo dobra jer e, sva pitanja koja ste spomenuli su nama naravno vrlo važna. Imam mnogo pitanja. I za početak jedno. Dakle, imajući na umu činjenicu da e, jedan od vaših prioriteta predsjedništva je i prevladavanja demografskih izazova. Možete li možda malo detaljnije opisati kakvi su planovi predsjedništva u odnosu na ovu temu? Možete li nam dati i svoje stajalište što se tiče budućnosti europske socijalne politike, e, na što biste e, stavili naglasak, e, što bi bio poseban izazov u razdoblju za prevenciju od siromaštva i isključenja. E, isto tako vaše stajalište u odnosu na strategiju e, jednakosti spolova kao i e, položaj žena i zadnje pitanje Možete li nam pobliže objasniti što će biti uključeno u zaključke vijeća što se tiče povezanosti uloge žena na tržištu rada i obveze dugotrajne skrbi za ovisne članove obitelji. Zahvaljujem. Eto, cijeli niz pitanja odmah za početak. E, sada predstavnica socijalista, izvolite. Predstavnik socijalista, ispričavam se, gospodin Matić. Hvala. Nastavit ću, naravno, na hrvatskom. Poštovana ministrice Bedeković, hvala vam na ovoj prezentaciji i predstavljanju prioriteta slušajući o prioritetima iz vašeg djelokruga a i čitajući kroz najave samog predsjedanja hrvatska vlada je kao jedan od ključnih prioriteta identificirala demografiju. želim podsjetiti kolegice i kolege da je upravo gospođa šuica predstavnica hrvatske naša potpredsjednica za demokraciju i demografiju. u sklopu demografskih politika i prioriteta možete li nam pojasniti kako se to konkretno odnosi na seksualno i reproduktivno zdravlje žena i prioritete politike u tom području te na koji način će se kroz prioritet demografije adresirati ova tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Sada za Renew Marija Rodriguez. Izvolite. Puno hvala predsjedateljice. E, dobar dan, e, gospođo ministrice. Jako mi je drago što danas mogu sudjelovati ovdje u razmeni mišljenja s vama vezano uz hrvatsko predsjedanje. I osim toga, želim vam svu sreću i što bolje rezultate u ovih budućih šest mjeseci. Također sam e, pročitala u prioritetima hrvatskog predsjedanja kada se govori o implementaciji znači europskog stupa socijalnih prava, to je drugi prioritet. Taj europski stup je vrlo široki stup prava i također se referira na e, potpunu integraciju, jednakost, e, ravnopravnost u sudjelovanju na tržištu radu, također i e, napredak u profesionalnoj karijeri. Taj element, znači i to pravo na jednakost, je u potpunosti zapravo nekako zakrabuljeno u okviru Europske institucije. Zadnje podatke koje imamo od Europskog instituta za ravnopravnost, razlika u plaći između muškaraca i žena na istom radnom mjestu s istim odgovornostima je i dalje 20%, a kada je riječ o dohotku, između muškaraca i žena razlika u Europskoj uniji u odnosu također na penzije je do 35%. U tom smislu sam htjela znati Imate li možda e, u programu vašeg predsjedanja razmišljali o tome da e, donesete neke mjere ili konkretne poticaje? Zato što se moramo vrlo brzo suočiti sa tim jazom između plaća. To je nešto što ne trebaju i dalje zahtijevati naše kćeri. To na izravan način napada ono temeljno pravo, a to je pravo na jednakost i na nediskriminaciju zbog e, roda. Također me zanima E, imate li možda među svojim prioritetima nekakvu naznaku oko toga što bi se moglo napraviti, a što je ključno za naše institucije, e, što će biti sa državama koje još nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju, kao što su Litva, e, Latvija, e, Slovačka, znači Bugarska i Rumunjska, da to naprave na što hitniji način. Na zadnjem sastanku vijeća je rečeno da je ključno da bismo se borili protiv rodno uvjetovanog nasilja usvojiti i međunarodne instrumente, a ovo je najvažniji instrument na međunarodnoj razini s kojim se možemo boriti protiv e, tog fenomena. Zahvaljujem e, vam na vašem angažmanu. Nadamo se da će to evo pomoći u našoj boljoj budućnosti. Hvala lijepa i sada riječ imaju zeleni. Gwendolin, izvolite. Hvala vam. Dobar dan, gospođo ministrice. Da, eto, već je netko spomenuo da dolazi do demografskih promjena i da je to novi prioritet komisije a zaštita europskog načina života kao naslov, to je nešto o čemu smo jako mnogo raspravili, ali mi smo u zelenima također se začudili zbog e, naslova tog portfelja demografija i demokracija. A taj portfelj je upravo dobila i hrvatska povjerenica. To pitanje demografije iz istočnih zemalja se uvijek iznova javlja u našim raspravama i možemo shvatiti da e, se u nekim državama više događa taj fenomen E, manjka stanovništva u ruralnim područjima i starenja stanovništva, ali ta tema demografije se može koristiti protivno e, prava ženama i to je nešto nas zabrinjava. Hrvatsko predsjedništvo misli na proljeće organizirati sasak na vrhu o pitanjima demografije. Nas zanima e, o čemu se tu točno radi, koje, su, koje će tu točno biti teme, koja će biti strategija. Demografija se katkad koristi kao argument i tu je primjer isto tako kod gospodina Orbana u Mađarskoj koji se koristi protiv e, migracije, protiv migranata. Hoćete li vi se upustiti u jedan takav diskurs? To je nešto što nas jako zanima, a isto tako se to pitanje demografije često instrumentalizira i u jako konzervativnim krugovima kako bi se promicala e, jedna, jedna tradicionalna slika obitelji koja je heteroseksualna i bijela po a mi želimo zaštititi sve obitelji protiv e, ksenofobije i homofobije. I stoga e, moramo naglasiti da su to za nas vrlo važne tema. Isto tako je i moj kolega to već spomenuo. To je ono e, čega sam se ja najviše pobojala kada sam čula da se te dvije riječi demografija i demokracija stavljaju zajedno. Odmah iza toga sam pomislila da se tu možda krije i ideja da se napadnu seksualna i reproduktivna prava za jednu demografiju koja bi bila kontrolirana i za jednu demokraciju koja će biti kontrolirana i mi znamo da to e, često onda ide na uštup žena i često se upravo taj argument koristio kako bi se onda kontroliralo, kako bi se kontrolirala tijela žena i evo to, to je ono što nas najviše zabrinjava. Mnoga pitanja. E, riječ za GUE dobit će gospođa Rodriguez. Puno hvala. E, dobrodošla gospođo ministrice. Hvala vam što ste došli razgovarati ovdje s nama, sa članovima našeg odbora. E, zajedno sa mojom kolegicom iz kluba Zelenih e, smatramo da je naravno da je Hrvatska pokazala jako veliki interes za demografiju i da to bude dio programa Europske komisije. To je jasno da je jedan od eh, naših prioriteta i vaših prioriteta i to nas ne iznenađuje. Naime, postoje problemi, posebice u nekim državama članicama sa niskom stopom e, nataliteta i to je ono što može i tekako utjecati na e, znači, fiskalnu održivost i na kvalitetu i razinu života. Postoje neka pitanja koja nas brinu, a to su e, neke komentari civilnog društva koji nam kažu da je došlo do velikog nazadovanja u Hrvatskoj kada je riječ o spolnom i reproduktivnim pravima. Dakle, e, jako nas brine što su se e, znači e, pod znači što profesori znači sa ekstremne desnice sada vode kategoriju na filozofskom fakultetu vezanom uz demografiju. Također nas brinu i nekakve također i dokumentacije vezane uz proturodne znači konferencije, također i povezanost sa Orbanovom Mađarskom te protiv nje nekakvim drugim vrijednostima koje nisu isključivo kršćanske, a to su otvoreno ksenofobne politike. Razgovaralo se na tom sastanku, na toj konferenciji o tome da se e, mora e, zapravo usporiti i priljev e, migranata, te također da se moraju prihvaćati samo znači konvencionalne obitelji koje se sastoje od oca, majke i djece. Dakle, nas bi itekako umirilo da nam kažete da zapravo se ne slažete sa takvim usmjerenjima koje se tiču i demografske politike. Dakle, ne bismo htjeli da to bude fokus vaše demografske politike. E, kakve mjere još želite primijeniti kako biste razriješili te demografske probleme te nisku stopu nataliteta? I također bih vas htjela pitati, ne mislite bi da, bismo trebali smanjiti neželjeni broj trudnoća i također da bismo trebali ojačati pravo odlučivanja žena te promicati e, znači odgovornu politiku planiranja obitelji te poticati muškarce i žene kako bi zajedno zajednički razriješili te veliki problem. Ne mislite li da bi možda migranti koji dolaze u Europu mogli biti dio tog rješenja starenja stanovništva? Puno hvala. Uh, uh Hvala lijepa Euheniji. To je sad dakle bio prvi krug glasovanja i tu imamo sada još Aniku Brujna za zadnji klub zastupnika. Potom ću riječ dati ministrici i u drugom krugu ću dati riječ pojedinačnim zastupnicama i zastupnicima. Kalves Munjos, Belinda Delusi, ponovno Elizabeta, i ja ću sama isto na kraju još postaviti jedno pitanje pa ćemo imati dva kruga. Možda će biti bolje da to razbijemo jel, u dva kruga za ministricu, bit će je lakše odgovoriti. Sada dakle predstavnica ideja, Anika Brina. Gospođo ministrice, hvala vam na vašem izlaganju. Moje pitanje će se prije sve koncentrirati na profesionalni sektor. Jedan dio moje obitelji ima hrvatske korijene, i znam što se događa u Hrvatskoj proteklih 50 godina i znamo da imaju tu tema koje se tiču i muškaraca, primjerice pitanja sigurnosti e, posla, neisplaćenih plaća. Što mislite poduzeti u smislu konkretnih mjera sigurno ćete imati velike poteškoće kako biste dali ženama jednaka prava kao i muškarcima na tržištu rada kako biste ih integrirali i koje se konkretne mjere morali već poduzeti uzevši u obzir tih različite poteškoće s kojima je Hrvatska suočena pa i kada se radi o muškarcima već e, u profesionalnom svijetu. Hvala. Gospođo ministrice, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja ću nastojati grupirati dakle odgovore na e, čitav niz vaših pitanja i pokušati ću odgovarati tematsko, tematski, dakle evo napravila sam nekakav, nekakve moguće dakle poveznice tako da e, u jednom odgovoru obuhvatim više odgovora na više vaših različitih pitanja. Dakle prvi e, set pitanja E, se odnosio na pitanje demografije i drago mi je. To je još jedan dokaz. E, zahvaljujem svima vama koji ste mi postavili pitanje e, koje su na bilo koji način bio, bila, povezana sa izazovima demografskim. Dakle, to mi još jednom evo potvrđuje na demografiju kao jedan od važnih izazova za sve članice Europske unije i jednako tako potvrđuje činjenicu da smo za vrijeme svog predsjedanja e, prioritet demografije e, kada smo ga stavljali u fokus e, zapravo postavili jedan važan prioritet koji je relevantan za sve zemlje članice Europske unije osobito ako uzmemo u obzir da se gotovo polovica europskih zemalja članica suočava sa demografskim izazovima i demografskim e, različitim demografskim trendovima i pritom kad govorimo o tome na koji način se suočavaju sve članice zemlje e, e, sve zemlje članice Europske unije sa ovim dakle demografskim izazovima onda prije svega moram imam potrebu naglasiti da se sve države članice ne suočavaju sa istim oblicima, oblicima i sa istim stupnjevima e, izazova e, kad su u pitanju demografski izazovi što znači da svaka preporuka i moguće rješenje predloženo e, za ovo područje prije svega treba biti fleksibilno i treba uzeti u obzir i nacionalne i regionalne demografske čimbenike i ujedno pritom se usmjeravati na poboljšanje stanja Europske unije kao kao cijeline. E, kada je jedno od postavljenih pitanja e, uvažena zastupnice e, bilo je ono koje, u kojemu ste izrazili vašu zabrinutost vezano za spolna i reproduktivna, reproduktivna prava, prava žena, planiranje obitelji, problem migranata upravo u kontekstu demografije. To je uvažena zastupnice e, bilo e, vaše pitanje. E, ja ću vam ovdje na početku odmah konstatirati ja ovdje sam danas u svojstvu predstavnice hrvatskog predsjedništva E, Vijećem Europske unije, a ne u svojstvu nacionalne ministrice odgovorne za ovo područje. E, I ovo je važno pitanje i ova, razumijem vašu zabrinutost, bilo kakva e, relevantna pitanja među kojima su i ova koja ste spomenuli, a odnose se na nacionalni kontekst, rado bih s vama prokomentirala bilateralno kasnije, ako bude vremena i prilike da, da bilateralno prokomentiramo naglašavam, ovdje sam prvenstveno u svojstvu predstavnice Hrvatskog e, predsjedništva, dakle i članice ove ovaj, Vijećem Europske unije, a ne u svojstvu nacionalnog e, ministra. Kad je riječ o e, dakle hrvatskom predsjedništvu i o demografiji kao bitnoj temi. Prije svega naglasit ću i ponoviti kao što sam rekla i na početku da će s obzirom da je demografija kao tema prvi put stavljena u, u portfelj i da je stavljena u dakle e, stratešku agendu Europske unije za sljedeće petogodišnje razdoblje e, mi ćemo prije svega pokrenuti jednu široku raspravu dakle o svim izazovima koji se odnose na demografske trendove dakle i e, e, politike kojima se poboljšava standard života i rada i osigurava između ostalog i ravnoteža između poslovnog i životnog, poslovnog i privatnog e, života. Dakle, na početku prije svega ćemo napraviti analizu postojećeg stanja upravo kako bismo mogli otvoriti široku raspravu s aspekta dakle različitih oblika i različitih stupnjeva izazova e, svih zemalja članica. Želimo čuti dakle mišljenja svih zemalja članica, želimo čuti prijedloge, želimo čuti primjere e, e, dobre prakse svih zemalja. Zašto? upravo zbog činjenice da u fokus želimo staviti značaj ljudskog kapitala kao i postojeće, ali i buduće politike na razini Europske unije koje će biti usmjerene prije svega na ublažavanje postojećih demografskih trendova i poboljšavanje budućih trendova i koje će e, prije svega omogućiti stabilnost i ekonomski razvoj svih država članica, e, između ostaloga e, ovdje E, moramo uzeti u obzir i odgovor dakle na e, fenomen, ja bih rekla i na trend, dakle sta, i izazove starenja stanovništva u zemljama članicama Europske unije. Kada govorimo o fenomenu starenja i o povezanosti e, demografije i starenja stanovništva, ovdje moramo biti realni i podsjetiti i osvijestiti da se sa izazovom starenja stanovništva suočavaju gotovo sve članice e, Europske unije i hrvatsko predsjedništvo je itekako svjesno ove problematike koja se izravno odražava na demografsku sliku Europe, ali jednako tako i na tržište rada, a samim time i na europsku ekonomiju i u skladu s tim hrvatsko predsjedništvo će potaknuti između ostaloga i raspravu o E, izazovima e, starenja. E, kada govorimo o pitanju, a to je uvažena zastupnice i bilo vaše pitanje, dakle usklađivanja poslovnog i privatnog života, smatramo da je to izuzetno značajno pitanje u naporima kojima se poduzimaju s ciljem većeg dakle sudjelovanja žena na tržištu rada i svakako u cilju stvaranja povoljnijeg e, okruženja i boljih uvjeta e, e, za žene i boljih uvjeta za obitelji sukladno prioritetima hrvatskog predsjedanja važna je provedbu mjera u području, provedba mjera u području usmjerenih upravo na osnaživanje dakle obitelji i na osiguravanje kvalitete života općenito dakle života e, svih e, naših e, građana, a jednako tako u tom kontekstu voditi računa i o osiguravanju provedbe načela ravnopravnosti žena i muškaraca s obzirom na njihove mogućnosti na tržištu rada. Kad je postavljeno između ostalog i stavljeno u fokus pitanja migracija, kad govorimo o migracijama na području e, zemalja članica Europske unije, ja bih ovdje otvorila i još jedno, jedno ne pitanje, ne više pitanje nego više e, jedan izazov, a to je e, odlazna i dolazna mobilnost radno sposobnog stanovništva, odlazna i dolazna mobilnost mladih unutar dakle Eh, zemalja eh, članica Europske unije i u tom kontekstu imam potrebu eh, ponoviti i naglasiti da Europska unija počiva na konceptu mobilnosti njenih građana i podupire dakle slobodu kretanja i u tom smislu dakle E, važno je i vođenje aktivne migracijske politike koje je temeljeno na načelima slobode kretanja solidarnosti i humanosti ali pritom vodeći računa o nacionalnom gospodarskom društvenom i kulturnom dakle e, razvitku svih zemalja članica jer upravo pitanje migracija a onda i pitanje dakle mobilnosti dolazne i odlazne unutar dakle Europske e, unije seže u sve segmente društvenog razvoja i samim tim e, zahtjeva jedan međuresorski, jedan interdisciplinarni pristup teme. E, također dakle važno je naglasiti u kontekstu promatranja tog drugog aspekta migracija kao mobilnosti građana i kao jednog od osnovnih prava Europske unije e, važno je ponoviti i naglasiti da Europska unija uklanja e, prepreke pravičnoj mobilnosti radne snage u Europi. E, važno je raditi na njenom upravo poticanju i Hrvatska će za vrijeme dakle svog predsjedanja svakako nastaviti raditi u tom u tom e, području. E, jedno od pitanja u kontekstu izazova, e, demografskih izazova, bilo je postavljeno i vezano za unapređenje zaštite reproduktivnih, to je uvaženi zastupniče vaše pitanje bile, bilo dakle kako unaprijediti zaštitu reproduktivnih prava žena, prije svega imam potrebu naglasiti dodatno i posebno da je zaštita žena, ženskih i reproduktivnih e, prava sastavnica i brojnih ne samo nacionalnih pojedinih nego i europskih, a dakako i međunarodnih dokumenata i izuzetno je bitno osigurati punu zaštitu ljudskih e, prava žena u reproduktivnom zdravlju uz dosljednu provedbu svih propisa i to je nedvojbeno i to je, i to je neupitno i stoga čvrsto vjerujemo da je ključno daljnje osvještavanje uz uključivost, uključenost svih dionika nacionalne i europske razine i svakako moramo težiti unapređenju u svim područjima, a tako i u području zaštite i osiguravanja reproduktivnih prava žena i naravno da nam i svakodnevna realnost ali i dostupni e, podaci na to, na to jasno e, ukazuju. Ja ću samo podsjetiti na summit u Nairobiju e, i na dakle kao inicijativu koja je pokrenula niz aktivnosti koje unapređuju ljudske živote i podižu milijune žena i djevojaka i njihove obitelji i zajednice iz isključenosti i marginalizacije i svakako provedba programa Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju važna je i, i u kontekstu postizanja ciljeva postavljenih u programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030 e, i jedno od važnih e, pitanja ovog samita svakako je bio i demografski demografski rast kao jedna relevantna tema na razini evo cijele e, Europske unije i to je jedan od ključnih prioriteta i naravno da je u kontekstu samita u Nairobiju svakako važno i dakle svih aktivnosti naslonjenih i mjera dakle na summit nužno dalje unapređenje reproduktivnih prava žena, suzbijanje svakako tradicionalnih štetnih praksi, suzbijanje svih oblika diskriminacije i nasilja i jednako tako uspješno prevladavanje demografskih izazova u tom smislu. I naravno ponovno imam potrebu e, naglasiti da je ovdje bitno zajedničko djelovanje na ostvarenju zadanih ciljeva e, i punog ostvarivanja prava i slobode izbora, prava i slobode izbora žena i djevojaka. To smatram izuzetno, izuzetno ovaj, e, važnim. Um, jedno od e, pitanja od pitanja bilo je povezano sa europskim, uz europski stup socijalnih prava. Čini mi se uvažena zastupnice da je ovo bilo vaše pitanje. Dakle, e, europski stup socijalnih prava e, svakako je bitno vezati uz budućnost socijalne e, politike što je jedna od važnih prioriteta našeg predsjedanja i naravno tu u kontekstu strateškog promišljanja budućnosti politika socijalne zaštite držimo da je ključna pravovremena, učinkovita i odgovarajuća prilagodba brzim promjenama e, i naravno e, kako bi se čim uspješnije mogli suočiti s postojećim izazovima politike Europske unije prije svega trebaju kontinuitet, a onda trebaju napredak i ako želimo održivost onda moramo raditi strateški i na sustavan način i pritom je od izuzetne važnosti puna posvećenost e, ključnih dionika na razini Europske unije uz naravno unapređenje postojećih alata i svakako moramo osigurati daljnju sinergiju socijalnih i ekonomskih politika i naravno da je u, ovom prigodom potrebno posebno istaknuti i načela e, stupa e, socijalnih prava gdje, zapravo moramo, moramo opet biti realni e, i osvijestiti i naglasiti da je usprkos pozitivnom pomaku rizik od siromaštva i rizik od e, socijalne isključenosti i nadalje veliki izazov dakle za sve zemlje članice Europske unije, a posebno kada su u pitanju djeca, mladi, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, pripadnici manjinskih zajednica po bilo kojoj osnovi, a onda i migranti. I naravno da se ove skupine susreću s pitanjem pristupa i obrazovanju i socijalnim uslugama i zapošljavanjem, zapošljavanju i svim ostalim uslugama u zajednici koji su za te kategorije naših sugrađana i stanovnika Europske unije potrebni i naravno da sve veći dohodak radno sposobnog stanovništva da je doveo do uravnoteženja raspodjele dohotka i pada relativnog dohotka starijih ljudi koji su bili relativno dobro zaštićeni tijekom prethodne krize. Međutim, socijalna ulaganja, ali onda i adekvatnost i održivost sustava socijalne zaštite i socijalne uključenosti trebaju svakako ostati vodeći princip u oblikovanju politika u svim, u svim e, relevantnim e, područjima. Kada je u pitanju budućnost e, socijalne politike i njena povezanost sa ravnopravnošću spolova koja je ugrađena u ovaj, europske ugovore kao temeljno ljudsko pravo i kao temeljna vrijednost Europske unije i kao bitan cilj Europske unije, to je e, nedvojbeno i nedvojbeno je da bi perspektiva ravnopravnosti spolova trebala biti ugrađena u sve ključne procese i buduće politike Europske unije i Hrvatska e, za vrijeme svog predsjedanja će na tome predano raditi i naravno pritom od izuzetnog e, značaja smatramo primjenu horizontalnog pristupa i postojećih, postojećih alata pri čemu je svakako nužna sustavna posvećenost i sustavna suradnja svih ključnih dionika uz jačanje postojećih alata i postojećih struktura, a svakako početak novog institucionalnog ciklusa i politička volja Europske komisije su jedno dobro polazište za daljnje unapređenje e, na razini, na razini Europske unije. E, podsjetit ću i naglasiti da su i e, podaci istraživanja i analize u području E, ravnopravnosti spolova jedan dobar smjer u kojemu trebamo e, krenuti i svakako je u ovom području potrebno i daljnje rješavanje izazova vezanih uz neravnopravnost na tržištu rada, neravnopravnost u e, mirovinama, područje usklađivanja poslovnog i privatnog života, prevladavanje rizika od siromaštva, socijalne isključenosti i niz drugih izazova koji su vezani uz e, problematiku, osobito problematiku primjerice nasilja nad, e, nasilja nad, nad ženama. jednako tako nemojmo zaboraviti i moramo biti svjesni e, izazova i posljedice digitalizacije, globalizacije, migracija i naravno demografskih, ali i klimatskih promjena i kako bi te izazove uspješno rješavali politika ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji svakako treba e, svakako treba kontinuitet i treba, treba e, napredak. Naravno, ako želimo održivosti, i ako na tome želimo raditi, a želimo i bit ćemo na tome ustrajni, svakako trebamo i strateški pristup, sustavni pristup i naravno E, e, ne smijemo zaboraviti e, ni najavljeno predstavljanje nove samostalne strategije za ravnopravnost spolova na visokoj razini s jasnim pokazateljima i postupcima procjene s ciljem naravno daljnjeg jačanja ravnopravnosti spolova i jednako tako ponovno se vraćam na važnost provedbe europskog stupa socijalnih prava ali i pekinške platforme, ali i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda kao i proces europskog semestra i to je važno, dakle koji nam nude dodatne mogućnosti za uspješnu provedbu politike ravnopravnosti e, spolova. jedno od pitanja e, imate jedno od pitanja dakle E, žena na tržištu rada. To, je, to držim da je važno pitanje i zahvaljujem na postavljenom e, pitanju kako prevladati dakle izazove i prepreke e, ravnopravnom sudjelovanju na tržištu rada, dakle posebno obveze brojnih žena u pogledu skrbi, to su, to su važna pitanja prvenstveno i važni razlozi za razmišljanje i vođenje računa i poduzimanje konkretnih dakle aktivnosti e, između ostaloga i zbog razloga što e, su žene e, češće na određeno vrijeme i u slabije plaćenim sektorima kad govorimo o radnom odnosu eh, i o, o izazovu dakle uključivanje žena na tržište rada i naravno da je to jedan od ključnih preduvjeta za ravnopravnu ekonomsku neovisnost i žena i muškaraca što svakako smanjuje i siromaštvo i socijalnu isključenost i kao što sam rekla omogućuje održiv gospodarski rad i naravno uzimajući ovo u obzir u okviru hrvatskog predsjedanja svakako ćemo poticati uključivanje žena na tržište rada provedbom aktivnostima u ovaj, e, kojima sam detaljnije izložila u uvodnom e, izlaganju. Ehm, ono što je potrebno još podsjetiti, nažalost, e, žene u odnosu na muškarce nisu zakinute samo po visini plaće. One su zakinute i po visini mirovina i to je dodatno novi e, izazov i naravno da jaz u plaćama i jaz u mirovinama dovodi do nižeg e, standarda i više stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti žena, a posebice kada govorimo o ženama u e, starijoj dobi. I svakako rješavanje ovih složenih pitanja treba i iziskuje sustavan pristup, iziskuje uključenost svih dionika i nacionalne i EU razine i svakako dosljednu, dosljednu provedbu svih propisa i u tom smislu doista sa zanimanjem očekujemo e, nove poteze komisije u obliku inicijativa i o transparentnosti plaća kao i nove sugestije za e, ravnopravnost, e, za ravnopravnost spolova. yes, and just, I E, evo pri kraju, e, dakle pitanje vezano za Istanbulsku konvenciju i e, za sve daljnje korake. naravno, borba protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama ovaj, osnovni element poštivanja temeljnih prava i Vijeće je u više navrata izrazilo svoju predanost sprječavanju i suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama i naravno da ovim e, zločinima nema mjesta u Europskoj uniji i to je stav i Hrvatske. E, Podsjećam da je svih 28 članica već potpisalo e, konvenciju, 21 e, država članica ju je ratificirala, a za vrijeme hrvatskog e, predsjedanja nastaviti ćemo činiti sve što je u našoj moći kako bi se napredovalo prema dovršetku tog važnog dokumenta, svakako unutar pravnog okvira utvrđenog ugovorima i u očekivanju mišljenja Suda pravde Europske unije koje je zatražio parlament. E, naš plan je da već u ožujku mjesecu za vrijeme predsjedanja e, se održi prezentaciju dviju država članica. Jedna od njih, sad smo već sigurni, bit će Belgija o implementaciji i provedbi Istanbulske konvencije kao i neke druge prezentacije prije svega u suradnji s Europskim institutom za ravnopravnost spolova na temu borbe protiv nasilja nad ženama i naravno mi ćemo kao predsjedništvo za vrijeme hrvatskog predsjedanja nastaviti činiti sve što je u našoj moći kako bi se napredovalo prema dovršetku ratifikacije ovog važnog instrumenta unutar pravnog okvira utvrđenog ugovorima i u očekivanju mišljenju Suda pravde Europske unije koje je zatražio dokument. E, I ja sam uvjerena da ćemo se i mi, ali jednako tako i iduća e, predsjedništva u skladu sa ovlastima predano zalagati za daljnja unapređenja u ovom području. Hvala vam Thank Hvala vam što ste detaljno odgovorili na ova pitanja. Imamo još jedan krug i sad Lina Monjos odmah dobiva riječ. Hvala. E, dobrodošli i hvala vam na vašem predstavljanju. E, imam sada dva pitanja. Jedno znači vrlo kratko i jedno malo duže. Prvo pitanje. U vašem programu govorite o tome da će e, hrvatsko predsjedanje zatražiti ambiciozan višegodišnji financijski okvir. Mene zanima kako će se konkretizirati ta ambicija vezano uz znači, politiku ravnopravnosti spolova. Drugo pitanje veže se u sljedeće pitanje. Dakle, vi ste naglasili da žene moraju biti prisutnje na tržištu rada, znači njihova inkorporacija je iznimno bitna i također ste govorili o suočavanju sa demografskim problemima. Ako se samo usredotočimo na ono što ima veze sa tržištem rada, nećemo razriješiti niti demografski problem, a nećemo razriješiti niti problem ravnopravnosti jer e, iako ćemo pokušati utjecati na preraspodjelu znači e, rada u, na poslu i u obitelji, mi nećemo to moći inkorporirati kroz e, sudjelovanje veće na tržištu rada. To radimo na jako diferencirani način među samom ženskom populacijom. To ovisi o znači samom našem geografskom porijeklu, ovisi o također visini dohotka i tako dalje. Ja mislim da bismo trebali raditi sustav jednostavno na načinu na koji utječemo na bolju raspored, raspodjelu posla između obitelji i radnog mjesta. E, ništa nisam u vašem prijedlogu vidjela vezano uz promicanje znači istih e, e, znači i neprenosivih e, porodiljnih dopusta između majki i žena. Ako se slažete s time da se izjednače znači ta, ta nužnost da odu na porodiljni dopust, da to ne bude prenosivo između majke i oca, oca mene zanima što mislite o tome. Također bih htjela reći i kada govorite o promicanju znači javnih službi, govorite o većoj skrbi vezanoj uz zaštitu zdravlja ali ovdje govorimo i također i o zaštiti djece. Nama treba i ujednačenije obrazovanje. Naime, e, Mene ovdje brinu e, zapravo e, ono što je ukazala naša kolegica Marija Rodriguez, kada govorimo o nekim vrijednostima koje nisu baš, e, koje ne promiču baš jednakost, a za koje smo čuli da se događaju u vašoj zemlji. Dakle, imate li možda specifične programe koji bi više uključili e, žene u tu digitalnu tehnologiju i digitalnu revoluciju da one budu prisutnije, a činjenica je da se takvi sektori i dalje više usredotočuju na muškarce i to utječe na razliku u plaćama. E, treće pitanje se tiče sinergije između socijalnih i gospodarskih politika politika. Hoće li hrvatsko predsjedanje nastaviti podržavati znači e, te deflacionističke ekonomske politike jer očito da one ne pogoduju niti ravnopravnosti niti ženama zato što upravo režu sredstva u onim e, službama koje se tiču e, skrbi i njege a mi smo tu one koje su glavne sudionice u tom sektoru i to je ono što na nas potpuno negativno utječe hvala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 Jel me čujete sada? Čujete me? Ispričavam se. Možete li ponoviti? Ispričavam se. Dakle, još jednom dobrodošla, gospođo ministrice, i hvala što ste si uzeli vremena. Mislim da je važno postaviti pitanje kako namjeravate zapravo se boriti protiv onoga što ja nazivam uvjetovanim feminizmom ili selektivnim zapravo bijesom kojem je obilježavano, obilježavan za, pokret za prava žena. E, čini se da se premalo govori o tisućama djevojčica koje su e, žrtve nasilja, žrtve torture i čini se da ponekad e, ljudi ne žele govoriti o tome i jedan naš zastupnik e, laborističke stranke koji je progovorio o tome je na kraju zapravo izgubio svoju poziciju i e, čini se da se o tome želi šutjeti znači to su djevojčice koje se nalaze u e, Velikoj Britaniji naravno da se govori o tome da e, djevojke i žene moraju imati pravo nositi hijab, ali se ne govori toliko o onima koje se prisiljava da ga nose. I čini se e, da se više uzrujavamo oko toga što možda gospodin Trump govori o nekim ženama, a manje da se bavimo s time čemu su izložene djevojčice i žene u drugim područjima. Mislim da ne smijemo birati ona prava za koja ćemo se zauzeti i e, ona područja o kojima želimo govoriti moramo jednako e, se boriti protiv svih nejednakosti i e, žrtve zaslužuju svakako bolje zaslužuju da smo hrabriji u tome da se zauzmemo za njihova prava i mene zanima što vi mislite o tom takozvanom uvjetovanom feminizmu za koji se čini da određeni broj djevojaka, djevojčica i žena ostavlja bez zaštite. Hvala lijepa. E, samo kratko, e, Elizabeta, još jedno pitanje. Samo jedno kratko pitanje. E, što se tiče posljedica klimatskih promjena, o, njih osjete najviše žene i djeca i puno smo govorili u parlamentu o zelenom sporazumu posljednjih, e, u posljednje vrijeme i moje pitanje je sljedeće. Hoćete li vi u Hrvatskom predsjedništvu biti snažan glas koji će uzeti u obzir e, jednakost žena i e, muževa i u našim razvojnim politikama. I kada ćete izrađivati politike, hoćete li uzeti u obzir i hoćete li govoriti e, za žene i zauzeti se za to da se e, u obzir uzmu iskustva žena. Govorili smo o seksualnim i reproduktivnim pravima žena, ali mislim da je vrlo relevantno govoriti da je upravo u tom smislu vrlo važno i obrazovanje, spolni odgoj koji je ključan u tom pogledu. E, puno smo govorili i o spolno prenosivim bolestima, neželjenim trudnoćama, a čini se da ne, nisu svi socijalni sustavi takvi da pomažu ženama u smislu e, da e, izdvajaju i financijska sredstva. Daću vam primjer Poljske gdje zapravo žene dobivaju novac e, za to da se mogu brinuti za svoju djecu. Dakle, imali smo situaciju da se mnoge žene ostavile svoje radno mjesto kako bi se brinule za svoju djecu, ali pitanje je e, kakve će to posljedice imati po njihova mirovinska prava i u trenutku kad se one požele vratiti na tržište rada. Znači, svaka socijalna politika mora biti dobro promišljena, uravnotežena i mora pomoći ženama da se mogu vratiti na na tržište rada i trebalo bi ih ohrabriti da ostanu na tržištu rada, da budu tamo prisutne. Vrlo je zanimljivo jer Hrvatska ima vrlo dobar sustav pomoći mladim majkama i moje pitanje je e, vidite li već opipljive rezultate ovog programa e, gdje dakle recimo žene koje prije 40. rađaju imaju tu potporu i pomaže li im ta potpora da se vrate na tržište rada? Hvala lijepa i za kraj ću još i ja postaviti pitanje koje se također odnosi e, na usklađivanje privatnog i poslovnog života. Govorili ste u vašoj prezentaciji i o toj temi. Govorili ste o e, tome da određene usluge trebaju biti takve da si to žene mogu priuštiti i to osobito usluge skrbi. To je osobito važno za žene. Moramo se naravno boriti i protiv razlika u plaćama između žena i muškaraca, razlike u mirovinama i e, isto tako ako gledamo statistike, one zemlje u kojima e, žene više e, rađaju su one u kojima žene mogu reći ja želim sigurno radno mjesto i zapošljavanje je moguće e, e, iako se odlučim biti majka. Znači, e, to je dakle suprotno onome da podupirete žene u tome e, financijski da ostanu kod kuće. E, ove instrumente koje vi sad imate na raspolaganju tijekom predsjedništva, možemo li se nadati e, zapravo ponovnom oživljavanju barcelonskih ciljeva? Što možemo dakle očekivati u tom pogledu? Hoće li biti zapravo vaš cilj da imamo i obveze unutar europskog semestra. Dakle, zanimaju me zapravo alati koje ćete primjenjivati u tom pogledu. I drugo pitanje je e, pitanje koje se veže uz E, položaj žena i muškaraca u upravnim odborima e, e, velikih firmi. Hoćete li se i dalje boriti za bolje uključivanje žena na te pozicije, da ili ne? Hvala lijepa. grupirati odgovore. Zahvaljujem svima na postavljenim pitanjima. Ovo su svakako, svakako važna pitanja i većina njih je u području dakle ravnopravnosti spolova i položaja žena na, na tržištu rada pa ću mm, dakle evo idemo od zadnjeg idemo, idemo od dakle odgovora na, na vaše pitanje koje je bilo usmjereno postavljeno vezano za žene u odborima dakle e, mi znademo da je ovaj predmet ostao blokiran tijekom protekle eh, dvije godine u vijeću nije bilo novih eh, rasprava. Eh, tekst je naravno spreman, ali kako sada stvari stoje nema razloga vjerovati da će se blokirajuća manjina promijeniti i stoga će Hrvatska za vrijeme e, našeg predsjedanja pažljivo pratiti situaciju i ukoliko se situacija promijeni djelovati ćemo naravno kao neutralan i e, pošten e, posrednik. Pitanje vezano uz višegodišnji financijski okvir koji je izuzetno bitan, dakle i on je zapravo nekako relevantan, dakle kao pozadinski za sva ova pitanja koja, koja su postavljena i naravno da višegodišnji financijski okvir u političkom smislu je bez ikakve dileme najvažniji dosje kojim će se hrvatsko predsjedništvo baviti u nekoliko dakle sljedećih mjeseci za vrijeme svoga predsjedanja, a e, prije svega e, smatramo da pronaći kompromis kad je u pitanju višegodišnji financijski okvir prije svega znači pronaći balans između inicijalnog prijedloga Europske komisije između stavova onih koji su konzervativniji i koji žele veća sredstva ovaj, i između onih koji trebaju veća sredstva, između onih koji žele veća sredstva. Naravno tu postoji i četvrta pozicija, <clears throat> a to je pozicija Europskog e, parlamenta. Naravno da slušamo i razumijemo e, sve poruke svih članica, e, slušamo i razumijemo zabrinutost ali jednako tako i očekivanja svih članica Europske unije i naravno računamo na našu zajedničku suradnju i suradnju svih uključenih dionika u ovoj zadaći, a onaj tko pregovara mora biti što je više neutralan i stoga će ključnu ulogu u ovim procesima imati predsjedatelj Europskog vijeća, a mi ćemo dakle Hrvatska kao predsjedništvo pomagati kroz različite formacije Vijeća Europske unije da se dođe do odgovarajućeg kompromisa i to smatramo izuzetno, izuzetno važnim. E, naravno, e, ponovno naglašavam da ćemo morati pronaći kompromis koji će omogućiti Europskoj komisiji da provede svoj ambiciozni e, program, a jednako tako morati ćemo i naći načina da zadržimo adekvatno financiranje e, takozvanih politika temeljenih na ugovoru, a to su primjerice i kohezijska i poljoprivredna politika i sve ostale. Dakle, tu naravno da također moramo voditi računa i o novim izazovima s kojima se susreće, su, Europa e, suočava. Svakako moramo osigurati zajedništvo, jedinstvo, istodobno poštujući sve naše različitosti kako kulturne, ekonomske, socijalne, demografske i u tom smislu kompromis mora biti dobar za cijelu Europu i za sve njene članice i naravno pritom treba voditi računa o specifičnostima i potrebama e, svake zemlje, a kad je riječ o povezanosti i vezi višegodišnjeg financijskog okvira i problematike ravnopravnosti spolova naravno da je ovo horizontalno i važno i važno e, e, pitanje. nadalje, e, što se tiče prevladavanja izazova koji su vezani za žene na tržištu rada i ove prepreke ravnopravnom sudjelovanju na tržište rada, e, posebice obveze brojnih žena u pogledu skrbi. E, to su neki od e, dodatnih razloga zašto one u pravilu rade manje od, imaju mogućnost dakle, nisu u mogućnosti raditi više od muškaraca. Također žene rade češće u na određeno vrijeme u slabije plaćenim sektorima i naravno da je njihovo uključivanje jedan od ključnih preduvjeta za ravnopravnu ekonomsku neovisnost žena i muškaraca i to će naravno utječe na smanjenje siromaštva, socijalnu isključivost i naravno kao što sam već naglasila omogućava održiv e, gospodarski rast, naravno uzimajući sve ovo u obzir u okviru hrvatskog predsjedanja ćemo poticati veće uključivanje na tržište rada provedbom aktivnosti o kojima sam detaljnije nešto rekla u svom <clears throat> uvodnom e, e, e, predstavljanju. Naravno, rješavanju ovog složenog pitanja prethodi i potreban je svakako i sustavan pristup i naravno uključenost opet naglašavam svih dionika i nacionalne i europske e, razine i naravno dosljedna primjena svih, propisa i u tom smislu ponovno naglašavam doista sa interesom i zanimanjem očekujemo nove poteze e, komisije o obliku inicijativa o i transparentnosti plaća kao i naravno nove e, strategije za ravnopravnost spolova koju sam već, već spomenula. Kad sam govorila o ravnopravnosti na tržištu rada s implikacijama na plaće, naravno spomenula sam i e, e, mirovine. Dakle, to je isto jedan, problem. E, naravno, kao što sam spomenula, žene u odnosu na muškarce nisu, nažalost, zakinute samo po visini plaće, nego i mirovina. I u tom smislu smatramo da mirovinski sustav trebaju biti adekvatni, trebaju biti održivi kako sada, tako i naravno e, dugoročno. E, naravno, mirovinski sustavi su većinom nacionalna nadležnost, međutim europski stup e, socijalnih prava propisuje da radnici i samozaposleni u mirovini imaju pravo na mirovinu razmjerno svojim doprinosima i naravno osiguravajući odgovarajući dohodak, a ujedno i propisuje da žene i muškarci imaju jednake mogućnosti za stjecanje mirovinskih prava i da naravno svatko i muškarci i žene u starosti imaju pravo na sredstva koja im osiguravaju život i starenje u, dostojanstvu. što se tiče dugotrajne skrbi E, vezano za usklađivanje poslovnog i privatnog života. To je bilo jedno od pitanja i e, zaključaka e, predsjedanja u tom području. Prijedlog zaključaka Vijeća o utjecaju dugotrajne skrbi na usklađivanje poslovnog i privatnog života trebaju naravno doprinijeti prevladavanju izazova ravnopravnom sudjelovanju žena na tržištu rada i to se namjerava postići kroz usmjerenost na osiguravanje dostupnosti, kvalitete i pristupačnosti usluga dugotrajne skrbi, dalje unapređenje razvojnih politika prije svega s naglaskom na razvoj usluga e, u zajednici i na njihovu, e, na njihovu ravnomjernu regionalnu e, preraspodjelu, jednako tako podršku državama članicama u naporima za povećavanje sudjelovanje žena na tržištu rada i svakako podizanje razine e, osviještenosti među europskim građanima o postojećim mjerama koje omogućavaju usklađivanje i, ovaj, usklađivanje e, poslovnog, obiteljskog i privatnog života. I naravno prijedlog zaključaka pripremit će se na temelju istraživačke note Europskog instituta za ravnopravnost spolova i naravno na temelju rasprave e, na konferenciji visoke razine na temu sudjelovanja žena na e, tržištu, tržištu rada. Odmah nastavno na ovo, e, jedno od pitanja je bilo povezano s ovom problematikom, a to je ciljeve iz Barcelone, ciljevi iz Barcelone. Naravno, odmah ću to povezati, oni su doista izuzetno važni u pogledu zaposlenosti žena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 Dakle, ako sam dobro shvatila, morat ćemo završiti s obzirom da imamo još nekoliko minuta. Dakle, Barcelona, kao što sam rekla, dakle, prepoznaje Hrvatska problem u tom, u e, području. E, što se tiče e, nasilja, nasilja se nismo dotakli, nasilje nad ženama i osobito djevojčicama zahvaljujem na postavljenom pitanju. Nasilje nad djevojčicama je izuzetno važno pitanje i nužno je naravno kontinuirano i na svim razinama provoditi mjere prevencije i suzbijanja svih oblika nasilja nad ženama, nasilja nad djevojčicama. Još uvijek imamo nažalost različite vrste nasilja među kojim je, među kojim su te tradicionalne štetne prakse, seksualno nasilje, e, e, e, vrlo, vrlo štetni oblici i vrlo rašireni, e, ranjive skupine žena, osobito djevojčice, ali nemojmo zaboraviti e, žene s invaliditetom, o njima nismo stigli govoriti, nisam stigla, evo, možda je bilo možebitnih pitanja, nismo stigli odgovoriti, to su posebno ranjive skupine i često su u svakodnevnom životu struko diskriminirane i često doživljavaju nasilje i naravno tu je ključna dosljedna primjena svih standarda i svih E, alata i naravno sa zanimanjem ćemo e, smo zaprimili informaciju povjerenice za pitanja jednakosti gospođe Dali e, koja je najavila predstavljanje nove strategije za ravnopravnost spolova već u ožujku i naravno između ostaloga i tu će biti mjere i aktivnosti koje će na učinkovit način doprinijeti unapređenju i zaštiti ravnopravnosti spolova i naravno utjecati na učinkovito suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Hvala vam lijepo, mogla bih još, ali evo, hvala vam lijepa na svim postavljenim pitanjima. Smatram da su sva pitanja postavljena i e, koja su postavljena izuzetno važna i naravno o svakom aspektu ovih problema Hrvatska će za vrijeme svog predsjedanja e, svakako posvetiti e, dužnu pozornost. Hvala vam lijepa. Hvala vam, gospođo ministrice. Doista smo dobili uh, širok, i detaljan pregled uh, svih tema koje ćemo uskoro imati pred nama. Hvala i usmenim prevoditeljima. Morat ćemo sada zaključiti i nećemo imati vremena za čitanje priopćenja predsjedateljice i stoga molim za zapisnik da se sve ovo što smo odlučili na sastanku koordinatora 4. prosinca 2019. godine pošalje članovima odbora napismeno zato što imamo doista veliki broj odluka e, tko će dobiti koje izvješće i što moramo napraviti. I onda u tom smislu možemo zaključiti naš sastanak. Srdečno zahvaljujemo svim gostima. Želimo e, uspješno predsjedanje vijećem i naravno isto tako izrazito plodonosnu suradnju e, predsjedništva s nama, sa zastupnicima u Europskom parlamentu, ali naravno isto tako i s komisijom i sa svim institucijama. Hvala vam lijepa i sedam put doma i e, dobro radno popodne koji nastavljaju. Hvala vam.